on event, we, do the... We, we add it. We, we add your name, don't worry. Yeah? Ah, we can add still for yeah, in the committee we can, yes. Okay, okay, okay. Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting. Kolege, započnimo sa sastankom, ali želim vas podsjetiti da ćemo danas imati i jedno glasovanje koje će biti elektronsko. Jer je riječ o konačnom glasovanju, dakle provjerite imate li glasačke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 sastanka. Predlažem jednu promjenu u dnevnom redu. U točki razno saslušat ćemo e, gospođu Spinelli koja nas je predstavljala u Rimu na sastanku općeg, Vijeća za opće poslove. Ukoliko nema drugih e, zahtjeva za promjenama, smatramo da je dnevni red usvojen. U trećoj točki želim vas upoznati da smo se tijekom sastanka e, u srpnju da smo pokušali uvesti neke promjene u naš kalendar rada za 2015. Nismo uspjeli u svim svojim nakanama tim u vezi. Uspjeli smo pomaknuti sastanke za listopad i studeni u jedan jedinstveni sastanak. Zato ćete primiti novu revidiranu verziju kalendara za 2015. Još uvijek e, se borimo za neke druge promjene u našem kalendaru, međutim do sad nismo imali uspjeha s tim u vezi. Kad je riječ o četvrte točki dnevnog reda, bavili smo se preporukama sa, sa sastanka koordinatora, bavili smo se trima pitanjima koji su za vas važni. Raspravljali smo o saslušanjima za ovu godinu, odnosno o sastancima tijekom kojih ih možemo održati. Riječ o sastancima u studenom i prosincu jer je sada već kasno za organizaciju ovakvih sastanaka u listopadu. Koordinatori predlažu da održimo e, radionice tijekom kojih ćemo se baviti različitim pitanjima vezanima uz naše buduće djelovanje. Održat ćemo i poseban sastanak o Europskom izbornom zakonu, a sve drugi prijedlozi e, će se baviti sastancima koji će se održati tijekom iduće godine. Podrobno smo raspravljali o pisanim pitanjima za kandidata za povjerenika. i složili smo se da ćemo tijekom e, iduća dva dana nastaviti s radom na tim pitanjima. Međutim, koristim priliku da vas podsjetim da su nam na raspolaganju i usmena pitanja. Dakle, pismena pitanja šaljemo u ime e, parlamenta, to su pitanja opće naravi, a potom slijedi javna rasprava u klubovima, te pojedinačna pitanja zastupnika koje ćete moći postaviti kako bismo sa kandidatom za povjerenika održali pravu raspravu. Također smo se smo raspravljali o početku rasprave o našem radu, o našim ciljevima, o suštinskim pitanjima kojima ćemo se baviti idućih godina u ovom odboru. O tome ćete raspravljati sa svojim koordinatorima i političkim savjetnicima. Ali evo, započeli smo sa raspravom o najvažnijim pitanjima kojima ćemo se baviti tijekom našeg rada. Sada prelazimo na petu točku dnevnog reda, riječ je o glasovanju, ali danas ćemo imati izuzetak, održat ćemo i malu raspravu. Riječ je o općem proračunu Europske unije, ali kako imamo na raspolaganju samo jedan sastanak, onda ćemo raspravljati o ovom pitanju. Podsjećam vas da smo na posljednjem sastanku u srpnju donijeli odluku da će naš izvjestitelj biti predsjednik odbora zato što je riječ o hitnom pitanju prethodni saziv odbora je već, e, se već bavio ovim pitanjima. pitanjima predsjednik, tadašnji predsjednik odbora je uputio pismo odboru za proračune, dakle već smo se time bavili, te sam zato pristala prihvatiti tu dužnost. Prolazimo kroz teško razdoblje, imali smo i izbornu pauzu, dakle imamo malo vremena i puno ograničenja za izradu mišljenja od strane odbora. Dodatnu prepreku predstavlja i činjenica što i vijeće kasni sa svojim radom, odnosno od teke krajem srpnja Koreper donio svoju odluku o izvješću, međutim i dalje nemamo konačno stajališta i nadamo se da će se oni držati odluke Korepera kao što je to do sad bio slučaj, međutim uskoro bismo trebali dobiti konačno mišljenje vijeća po mogućnosti već ovog tjedna. Međutim, evo, mi smo reagirali na odluku Korepera iz srpnja i to je povezano s mojim pitanjem vama, dakle, ukoliko dođe do malih promjena, nesuštinskih promjena, ako dođe do malih izmjena u stajalištu vijeća u odnosu na e, mišljenje Korepera, jedini način kako nastaviti s radom je ovlastiti predsjednika odbora, u slučaju izvjestitelja, da unese neke promjene u svoj nacrt mišljenja. Dakle, velike promjene će, e, podrazumijevati sastanak koordinatora, ali nadam se da zatim neće biti potrebe. Podijelili smo vam nacrt mišljenja kada je riječ o amandmanima na nacrt proračuna. Dobili smo odgovor od kolega iz ECR-a, kolega Messerschmitta. Dao svoje mišljenje i na proračun i na mišljenje. I svi klubovi su imali prilike o tome raspravljati. U u svom mišljenju izražavam naše razočaranje zbog ovih e, kašnjenja povezanih sa izbornim procesom, međutim zato ne možemo nikoga kriviti, takva je situacija, tu je kašnjenje izrade mišljenja vijeća. Potrebno je više transparentnosti u vijeću zato što oni donose svoje odluke u pismenom obliku. To je u redu kada se radi ovako važnom dokumentu, ali to ne omogućava promjene. Također u vaše ime sam izrazila razočaranje kada je riječ o sredstvima za glavu 3, a to se tiče sigurnosti i pitanja građanstva. Također sam izrazila potrebu za financijskom potporom za pitanja koja se tiču građana, za njihovo uključivanje u evropska pitanja. Moramo financijski podržati sve postupke koji će više uključiti naše građane u naš demokratski proces. Riječ je i o nizu izazova s kojima se suočavamo kada je riječ o sredstvima. To je više manje moje mišljenje i htjela bih otvoriti raspravu ukoliko se netko želi uključiti. Koordinatori, izvolite. Oni imate riječ. Frau äh, Hvala vam. I hvala vam na vašem mišljenju. Nažalost, svake godine slušamo istu priču. Vijeće smanjuje sredstva za, koja se tiču uključivanja građana, Znamo da ta sredstva nisu nikada dovoljna. Vidimo i veliki jaz između onoga što mi radimo i čime su ljudi upoznati, ljudi ne znaju točno o čemu je tu riječ. To je jedno tužno poglavlje europske politike i trebali bismo imati više hrabrosti kada je riječ o ovim odlukama, kada je riječ o da pružanju informacija građanima i njihovom uključivanju. S time će se morati pozabaviti kandidat za povjerenika. Međutim, moramo se suočiti sa činjenicom da novca nema dovoljno. Od nas se traži da podržavamo prekogranične inicijative građana, ali ova sredstva su simbolična. Hvala vam. Mislim da ovaj izazov možemo uključiti u raspravu sa kandidatom za povjerenika. Možemo od njega zatražiti da predloži nešto što će se pozabaviti s ovim pitanjem koje ste istaknuli. Imali li još nekih komentara?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 stoji da, je mali, da se mali odaziv građana na europskim izborima može pripisati nedostatku informacija koje su pružene građanima. Mislim da to nije dobar zaključak. Mali odaziv u gotovo svim europskim zemljama primjećujemo i unatoč činjenici da svake godine imamo na raspolaganju sve više informacija. Mislim da povećanje stavke za dijeljenje informacija građanima, da mislim da neće dovesti do željenog rezultata. Neodaziv građana na izborima zapravo izražava njihovu skepticizam. nemaju povjerenja u činjenicu da Europska unija može riješiti njihove probleme. I htio bih da se isključi ova točka iz nacrta mišljenja.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 Mm. nakon prozvao kao bivšu povjerenicu. Kada je riječ o ovim sredstvima, mogu vam reći da ako želimo ovdje povećati sredstva, da s druge strane, da ih moramo srezati. da nije važno jesu li te odluke koje su donesene bile dobre, ali smatram da je došlo do povećanja tih sredstava. Ljudi moraju znati otkud taj novac dolazi. Dvije godine prije izbora održala sam ukupno 51 dijalog sa građanima, to je obuhvatilo milijune građana i po meni je to bio velik uspjeh. I mnogi su rekli da je to bio prvi put da su mogli postaviti pitanja i dobiti odgovor od političara. Europske političari, ministri, nacionalni političari su bili uključeni, to je bilo vrlo dobro, te sam sredstva uputila u tu inicijativu kako bih vidjela hoće li ona biti uspješna. Zato smatram da se moramo koncentrirati na specifična djelovanja, odnosno poduzimati specifične akcije kako bismo dobili konkretne rezultate. Hvala gospođo Reding. Ima li još komentara? Ako nema komentara možemo sada prijeći na glasovanje. Prije svega, molim vas da provjerite funkcioniraju li aparati za glasovanje. Dakle, prvo ćemo imati test, nakon toga glasovanje. Uh, you, you have to vote. I'm sorry. Just so we open the machines. We have. To... Dakle, sada molim vas da glasujete. Imamo 23. Molim vas samo pritisnite bilo što da vidimo funkcionirali sustav za glasovanje. A onda ćemo imati elektroničko glasovanje. Vidim da vas je 18 ili 19 glasovalo. E, ima previše socijalista. Netko mora izvući karticu. U redu. Oni koji nisu glasovali, pretpostavit ćemo da i kod vas sustav za glasovanje funkcionira. Možemo krenuti s glasovanjem. Uh, vjerojatno će biti sporije glasovanje. 69. amandman, tko je za? 6900, tko je za? Tko je protiv? Usva se. 6904, tko je za? Protiv? Izvršit ćemo elektroničku provjeru. 6904. Otvaram glasovanje. Tko je za plus, tko je protiv minus. Moramo zatvoriti glasovanje u nekom trenutku. Usvaja se. 11 za, 6901. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6902. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6903. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na prvi amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. Drugi amandman. Imamo glasovanje po dijelovima. Prvi dio drugog amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Mislim da ćemo morati izvršiti elektroničku provjeru. Dakle, prvi dio drugog amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio drugog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo sada na treći amandman. Ovdje imamo i usmeni amandman socijalista. Ne znam je li ovdje običaj da se usmeni amandmani predstavljaju to nije uobičajeno na odborima ili netko protiv usmenog amandmana, nitko nije protiv. Dakle, glasujemo o trećem amandmanu e, uz usmeni amandman, dakle s izmjenama. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na četvrti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Peti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Šesti amandman. Tko je za? Protiv? Čini mi se da je prošao. Ako nema potrebe za provjerom, onda smatramo da se usvaja. Sedmi amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Osmi amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Deveti amandman, tko je za, protiv. Mm, čini mi se da se usvojio. Ne, napravit ćemo provjeru za deveti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Idemo na deseti amandman. Tu imamo glasovanje po dijelovima. Prvi dio desetog amandmana. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo deseti amandman. Prvi dio desetog amandmana. Zatvaram glasovanje. Odbija se? Ne. Ne, Paul, ti si za. Dakle, usvaja se. 10 naprema 9. Paul je spasio ovaj amandman. Idemo sada na drugi dio amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I e, imamo konačno glasovanje. To je poimenično. Ne, ovo je mišljenje. Dobro, onda nije. No, svejedno idemo, imamo elektroničko glasovanje. Usvaja se. 17 naprema 3. Usvaja se. Prelazimo sada na sljedeću točku, a to je razno. Što se tiče šeste točke dnevnog reda, već sam vas izvijestila o raspravi koju smo imali. Plus jedan, da, Paul Rangel nije imao karticu. Prema tome to je sedamnest za. Hvala. Prelazimo sada na posljednju točku dnevnog reda, a to je razno. Zamolit ću Barbaru Spinelli koja je sudjelovala na sastanku općih poslova krajem kolovoza da nam da nas izvijesti o zaključcima tog sastanka. Barbara, izvolite. Dobro jutro. Ja neću govoriti na engleskom, ispričavam se zbog toga. Htjela bih biti što preciznija. Prije nego što vam dam sažetak zaključaka ovog sastanka u Rimu i onoga što sam rekla u ime parlamenta dozvolite da kažem nekoliko uvodnih riječi. Nisam dobila točan mandat u ime ovog odbora, te sam se zato držala njegovih osnovnih e, ciljeva, to je veća uključenost građana, veća transparentnost, ono što se može učiniti na osnovu postojećih ugovora kada je riječ o ostalim pitanjima, tada sam se izrazila u svoje osobno ime, rekla sam ono što sama mislim u odnosu na trenutnu vrlo duboku krizu koju prolazi Unija, način na koji ona funkcionira, te poruke koje su nam s tim u vezi uputili građani 25. svibnja. Dakle, ovo izvješće dijelim u dva dijela. Prva se tiče rasprave između ministara i nazočnih podtajnika, a druga se tiče primjedbi koje sam istaknula tijekom rada vijeća. Prva točka. Opći dojam koji sam stekla je da su ministri zabrinuti kada je riječ o nepovjerenju građana koje je iskazano na izborima, ali e, nemaju jasne ideje o tome kako omogućiti da Unija bolje funkcionira. Postoji opća želja za većom koordinacijom između institucija. One naime žele da se građani približe europskim institucijama ali ne priznaju i da se s druge strane same institucije trebaju približiti građanima. U središtu pozornosti je strateški program koji je izradio Van Rompuy koji je usvojen u lipnju od strane Europskog vijeća. Ovaj program se na različit način citira. Ministar Godzi ju je definirao našom ovaj program definirao našom Biblijom. A zapravo, a ovo je moje mišljenje, ona će postati vrsta prepreka onoga što zemlje članice traže od institucija. To se odnosi na komisiju i na parlament. Nadam se da ćete mi oprostiti sljedeće sljedeće pozivanje na književnost. Književnik e, Musil piše o Austro-Ugarskoj monarhiji, piše o njezinom raspadu, te zaziva jedno paralelno djelovanje. Međutim, ona nema nikakvu suštinu i da kako to neće spriječiti raspad monarhije, i početak Prvog svjetskog rata. Strateški program Van Rompuja te sastanak u Milanu koji se održao s tim u vezi podsjetili su me upravo na ovu situaciju koja se dogodila u Habsburškoj monarhiji. Postoji spoznaja da se nešto mora poduzeti, međutim održava, održavaju se sastanci kojima se želi poboljšati rad vijeća za opće poslove. Međutim, često se problemi rješavaju od, od strane onih koji su te probleme uzrokovali. Dolazi do prevelike podjele u djelovanju između različitih ministarskih sastanaka, stvaraju se sve, sve veći broj odbora, povjerenstava, to je evo, slučaj sa prijedlogom ministra e, Godzija koji predlaže da se stvori odbor pod nazivom Prijatelji vijeća. Riječ je o još jednom odboru nad kojim neće postojati nikakva parlamentarna kontrola, ni nacionalna, tako niti ona europska. brojna izaslanstva, iako ne sva, su eksplicitno zatražila da parlament e, ne bude dijelom te skupine. podtajnik za europske poslove iz Portugala je kritizirao ovu dodatnu fragmentaciju. Po njemu vijeće neće moći funkcionirati bez tijela koje će povezati ove fragmentirane dijelove. Rekao je, to je kao da u Europskom parlamentu postoje samo parlamentarni odbori bez plenarne sjednice. Sada ću reći nekoliko e, riječi o onome što sam rekla na tom sastanku. Rekla sam da ovaj strateški program ne smije biti naš cilj. Ona se treba promijeniti. Ona ne smije biti prepreka, ograničenje. Bez obzira na opomenu koju smo dobili na europskim izborima, vidjeli smo da su se ljudi još više udaljili od, našeg, od naših institucija. U jednom izvješću koje je izašlo prije nekoliko godina od strane četiri predsjednika, vidjeli smo da se već tada upozorava na, ovu, na ovaj postupak. To izvješće se ticalo eura, a nije obuhvaćala zajedničku političku uniju, svojevrsnu solidarnu uniju. I zato sam kritizirala države i ono što se dogodilo 25. svibnja. Naime, nastavlja se sa podcjenjivanjem građana. Oni koji su oni koji su se, oni koji su se izrazili na izborima danas se nazivaju populistima. Po meni To daje samo još više vjetra u jedra onima koji su protiv Europe. Potom sam ukazala na čitav niz e, kontradikcija koje su iskazane na tom neformalnom sastanku. Neke vlade ulaze u krizu, poput one francuske, S druge strane, ministri gospodarstva poput Padoana priznaju da smo svi pogriješili kada je bilo riječ o predviđanjima rasta. Mislim na vlade, na organizacije, ovdje ga citiram. A nastavljamo uživati u rezultatima kada je riječ o smanjivanju duga te poduzetim mjerama štednje. U tom kontekstu sam izrazila nadu da kada je riječ o Junkeru da će doći do investicija u realnu ekonomiju u iznosu od 300 milijardi eura i da će to investirati upravo sve vlade. Iako smatram da će biti jako teško pronaći ta sredstva. Inzistirala sam na određenim točkama. To je uključenje građana, to su uključenje građana i transparentnost. Naš parlament nije bio uključen u fiskalni dogovor, on neće sudjelovati u ovo novo formiranoj skupini prijatelja vijeća, ne sudjelujemo kako treba niti u potpisivanju i dogovaranju ugovora sa SAD-om u slobodnoj trgovini. sistematski se izbjegava potom 11. članak ugovora iz Lisabona koji obvezuje institucije da održavaju otvoren, redovan, transparentan dijalog sa predstavnicima civilnog društva. To je ono na što se prije malo čas pozivao naš kolega Joe Linen. Podsjetila sam i da je program predviđao neke izmjene. To je borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza, protiv korupcije, kršenja pristupa osobnim podacima, smanjivanje prava. To su teme koje nisu bile predmet ovog sastanka. Program je pozivao Uniju na jačanje politika vezanih uz e, zahtjeve za azilom. Nekoliko dana prije toga se operacija Mare Nostrum preimenovala u Frontex Plus. Ne znamo hoćemo li za nju imati sredstva i hoće li nas to dovesti do povratka ka politike odbijanja imigranata. Kada je riječ o funkcioniranju vijeća, primijetila sam da se svi žale na njegovu, na njegovu fragmentiranost. I e, zato sam e, podsjetila da parlament ima iskustvo s tim pitanjima. Već dva put smo predlagali ujedinjenje različitih, objedinjavanje različitih vijeća kako bismo došli do jednog jedinstvenog vijeća. To smo predlagali u svojim zaključcima iz 1984 vijeće se trebalo transformirati u neku vrstu bundesrata. Dakle, u vrstni ekvivalent njemačkog bundesrata. I taj prijedlog je ponovno iznesen 2003. od strane konvencije, ali to je tada odbijeno na međuvladinom sastanku. Kada je riječ o lošem funkcioniranju institucija, podsjetila sam da na sastanku u Milanu e, nije bilo riječi o eventualnom povjereniku za imigraciju. O tome se govori već tjednima i nikakvi zaključci nisu doneseni. Budući da su neki ministri govorili o vanjskoj politici i o ratovima koji nas okružuju, podsjetila sam kako Europa ima jako malo ideja u tim područjima, naročito kada je riječ o odnosima sa Rusijom. I ovdje sam konstatirala da postoji velika količina samozadovoljstva kada je riječ o donesenim odlukama. Većina želi da, se da stvari ostanu ovakve kakve jesu, da se ne uvedu izmjene. Samo rijetki govore o izmjenama, ali opet tek u dugoročnom planiranju. Kada je riječ o Ukrajini, pohvalila se brzina kojom je Unija donijela sankcije Rusiji. Ne slažem se s ovim stajalištem. Sankcije ne znače politiku prema Rusiji i Ukrajini. Jednako tako Frontex plus, odnosno akcijska skupina na sredozemlju ili izvoz oružja pojedinih država nisu politika prema, evropskim, prema arapskim zemljama, prema Libiji, prema ratu u Gazi, u Siriji ili u Iraku. Hvala vam na pažnje. Eh, Hvala, kolegice Spinelli. Ima li pitanja ili komentara? Samo možda da vas izvijestimo nečemu. Vijeće za opće poslove pokušava povratiti svoj položaj unutar e, formacija vijeća. Zato se i osniva skupina prijateljstva kako bi se do kraja godine definirao potencijal izmjena u okviru ugovora. Ne znam što je s komisijom, ali oni ne žele da parlament bude vezan uz tu skupinu. Mi možemo zatražiti od predsjedništva u određenom trenutku da nas izvijeste o rezultatu rada te skupine, naravno u kontekstu izmjena i potencijala ugovora i definiranja, identificiranja mogućih izmjena. Mislim da bismo mogli mm, u tom smislu uspostaviti vezu s predsjedništvom i dobiti od njih informacije vezano dakle uz perspektivu izmjena onoga što je na programu rada Vijeća za opće poslove. Za nas bi bilo bitno vidjeti kako se odvijaju odnosi između Vijeća za opće poslove, kako napreduju s radom i to u odnosu na novo Europsko vijeće. Dakle, vidjet ćemo kako će se razvijati ti odnosi za nas je ovaj sastanak vijeća bio bitan u tom kontekstu. Ako nema više komentara, onda dajem riječ eh, Paolu Ranhelu. I on bi htio također eh, iznijeti svoje komentare. Da, ovo je samo jedna napomena. Eh, zapravo je pitanje organizacijske naravi. Ja ne mislim da je ovaj nacrt e, dobar u smislu vremenskih rokova i htio bih to istaknuti. Kao prvo, smatram da naš sustav, da imamo jedno poslijepodne i jedno jutro, da je to bolji sustav nego da imamo sastanak tijekom cijelog dana. Mislim da je to zahtjevnije. I osim toga ponekad je dobro i imati jednu večer između dva sastanka, da se stvari slegnu. E, ono što mislim da je još bitnije i sljedeće, smatram da bismo trebali imati neke definirane dane, jer ako imamo Dakle, ako mijenjamo sastanke sa utorka na srijedu pa na četvrtak, to nije dobro za naš vlastiti raspored rada. Ali to nije baš dobro niti za javnost. Mislim da bismo trebali imati definirani fiksni dan kada ćemo održavati sastanke. Naravno možemo uvijek imati izvanredne sastanke. No, mislim da bi to bilo dobro da je to ponedjeljak i utorak ili samo srijeda ili srijeda i četvrtak, ali da se zna kada su sastanci. Ako se stvari stalno mijenjaju, ako se raspored mijenja, mislim da to nije baš dobro. I osim toga, treba voditi računa i o imidžu našega odbora. Jer ako se stalno mijenja raspored, onda će se e, to izgledati kao da stalno mijenjamo raspored umjesto da imamo jedan fiksni dan. Dakle, imamo tjedan kada se održavaju sastanci odbora, tjedan kada su sastanci klubova. Dakle, dobro je da to uvijek bude isti dan, da bude također sastanak e, predsjedništva odbora na isti dan. Mislim da to omogućuje i da imamo bolji uvid u vlastiti raspored rada, da možemo bolje predvidjeti kako će se stvari odvijati. Jer mi se ne čini da ovo praktičan sustav, da je jedan mjesec imamo sastanke četvrtkom, drugi mjesec utorkom i to po cijeli dan. To mislim da nije dobro niti u smislu putovanja i organizacije putovanja. Dakle, ovo je, kao što sam rekao, pitanje organizacije rada. Naravno da će koordinatori i predsjedateljica e, imati e, nešto za reći o tome, no ja sam samo htio iznijeti svoje mišljenje. Hvala. Hvala, gospodin Hvala, predsjedateljice. Da, nastavno na ovo što je istaknuo kolega Rahel, Jasno mi je da su službe dale sve od sebe da pronađu odgovarajuće dane. Međutim, nisam sasvim suglasan s time da sastanci budu u četvrtak poslije podne. Bojim se da nazočnost neće biti velika. Mislim da to nije dobro za reputaciju rada našega odbora. Dakle, možda bismo mogli pokušati pronaći dan kada bi možda kada bismo imali dakle jedno poslije podne, pa sutra dan ujutro, sastanke. To se pokazalo dobrim rješenjem do sada. Bojim se da u četvrtak poslije podne neće biti mnogo kolega nazočnih. Imamo li još komentara? Imali smo već ovu raspravu. E, tajništvo je dalo se od sebe e, da pronađe odgovarajuće rješenje. Znamo da četvrtak nije dobar dan. Mogli smo dobiti i petak. Ovaj odbor je sastavljen u lipnju. Dakle, više manje svi imaju punopravno članstvo u nekom drugom odboru. Prema tome mi smo zapravo u sukobu sa svim ostalim odborima u, tom smislu. E, jasno mi je da tajništvo pokušava izići u susret i administraciji, jer e, naravno neće tajništvo donijeti odluku o tome kada će se održavati sastanci, to dolazi iz administracije, mi se samo možemo suprotstaviti e, tome, njihovom rješenju, to je ono što tajništvo i poduzima. Mislim da ima mnogo stvari oko kojih se ne slažemo, ja molim, ja sam zamolila Žozea da nastavi e, boriti za ono što mi želimo. Međutim, nemamo mnogo nisu nam šanse dobre jer moramo uzeti u obzir ne samo vaše članstvo u drugim odborima, nego isto tako i vremenske termine. E, dakle, moramo imati vremenski termin koji nisu uzeli neki drugi odbori. Dakle, tu dolazimo u sukob sa ostalim odborima i to je iznimno teško. Ako vaše političko vodstvo može nešto poduzeti u vezi s time, to bi bilo dobro. Možda oni mogu utjecati na predsjednika parlamenta da naš odbor, da se prema našem odboru drugačije postupa. Mislim, to bi nam bilo iznimno korisno, no ne znam je li to moguće. Dakle, mi bismo htjeli imati fiksne dane, čak i ponedjeljak poslje podne nije najbolje rješenje za neke od vas. Dakle, ponedjeljak popodne i većina sastanaka, kao što vidite, još uvijek se održava četvrtkom a to znači da biste onda i vi morali ostati četvrtkom u parlamentu, a znamo kakva je situacija u četvrtak. E, mi možemo još raditi na tome, ali ne mogu vam ništa konkretno obećati. Hvala svima na komentarima. Da, ja se slažem s vama naravno u potpunosti i s vašim komentarima. Ima li još komentara? Dakle, ozbiljno vam kažem, ako netko od vas misli da može pomoći nekim političkim kanalima, da dobijemo bolje termine za sastanke, mm, ja sam za, no mislim da su nam e, šanse male. Ako nema više komentara, onda sada prekidamo sa sastankom. Završavamo sastanak. Zahvaljujem kolegici Spinelli na izvješću i što se tiče koordinatora, koordinatori će imati sastanak u Strasburu. Hvala svima.